izvješću i sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu. To su jednominutni govori u skladu s pravilom 163 poslovnika, odnosno člankom 160 poslovnika. Prvi govornik je gospodin Štefanec, izvolite. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Dame i gospodo, borba protiv terorizma i kriminala vrlo je ozbiljna tema. Naši građani s pravom očekuju da donesemo efikasne mjere Europska komisija e, se sprema revidirati direktivu o vatrenom oružju i to bi trebao biti jedan od takvih instrumenata. Međutim, mislim da Europska komisija treba više komunicirati sa stručnjacima i predstavnicima naših građana, zato što neke odluke vezane uz novi prijedlog teksta su zapravo neprovedive, a u drugim dijelovima se među ostalima miješaju vlasnička prava građana. Dobro je što imamo prilike vidjeti veću razinu međupovezanosti među nacionalnim upisnicima. Međutim, s druge strane, ne bismo smjeli kažnjavati one koji poštuju zakon. Mislim također da ne možemo prihvatiti to što će mjere, te nove mjere vjerojatno dovesti do povećanja onih koji nezakonito posjeduju vatreno oružje. Zaista cijenim što su slovački predstavnici na sastanku odbora koji se bavi ovim pitanjem mogli iznijeti svoju argumentaciju. Na kraju krajeva sigurnost i zaštita naših građana na prvom su mjestu. Hvala lijepa, gospodin Deli. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Želim čestitati građanima iz Srbije koji su na nedavnim izborima jasno rekli da žele za svoju državu europsku budućnost. Želim također čestitati e, Srpskoj pogresivnoj stranci na izuzetnim e, rezultatima na izboru što će im dopustiti da nastave sa reformama e, u korist daljnjeg približavanja Europske unije i u korist svojih građana. Kao treća, kao Mađar, želim isto tako čestitati mađarskoj manjinskoj stranci na rezultatima izbora u Srbiji što će dopustiti sebi da održi jako, zastupljenost na svim razinama. E, imamo otvaranje e, prvih poglave u pregovaračkom postupku, imali smo prilike vidjeti da Srbija njeguje regionalnu suradnju i dobro upravlja izbjegličkom krizom, a sada na europskim institucijama da učine svoje. Stoga pozivam komisiju i predsjedništvo vijećem da učine sve što mogu kako bi uklonili sve preostale prepreke vezano uz otvaranje novih poglava, prije svega poglavlja 23. Hvala vam. Hvala vam lijepa, gospodin Bušoj. Hvala vam lijepa, gospodine predstavljajući. Prošlo je već pet mjeseci od kad je dječja služba u Norveškoj oduzela petro djece jednoj obitelji, čiji otac je rumunskog porijekla. Unatoč e, prosvjednim aktivnostima, unatoč apelima, unatoč porukama koje smo dasali ovdje iz Europskog parlamenta, ništa se nije promijenilo po pitanju toga što je Norveška napravila, iako je to pravno dopušteno. Nedopustivo je da dijete staro samo tri mjeseca se oduzme obitelji, čak i ako je u međuvremenu dijete vraćeno obitelji, ali dugo vremena je bilo u skrbi drugih osoba. Nemoguće je da Europska unija tako nešto i dalje tolira i u našim odnosima s Norveškom bi to trebalo svakako uvijek spominjati. Hvala vam. Gospodin Kaputo. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Nedavno je objavljena jedna crna lista građana. Naime, tu imamo analize EFSE. I vidi se da neki proizvodi iz Indije ili iz Tajlanda se više ne mogu voziti poput e, dunja, bosiljka i sličnih proizvoda, pa isto tako iz Maroka to je nešto što je napravljeno zato što su navodno ti proizvodi sadržavali kemijske tvari. Europska komisija bi doista trebala postrožiti e, svoje kontrole kako bi uvozili u Europsku uniju samo zapravo ispravne proizvode i kako bi građani doista znali i kako bi bili sigurni da e, mogu jesti dakle, sigurne proizvode. Tu postoji i nelojalno natjecanje stranih proizvoda gdje se kad kad e, šteti okoliš. Sigurnost hrane treba ostati na visokoj razini, a Europska komisija bi trebala javno objaviti imena svih tih crnih ovaca. Trebalo bi imati njih registar. To je potrebno, a nije moguće da imamo neke opasne tvari u našim namirnicama. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Marija ima riječ. Vodstvo u Grčkoj pokušava mm, ukloniti jednu agenciju koja se nalazi u Grčkoj u Iraklionu imamo samo još deset radnika i većina radnika zapravo je premješana iz te agencije u, u e, središnju uredu Atenu. Pokušavaju dakle smanjiti vrijednost e, sjedišta te agencije u Raklionu, preseliti ih u Atenu i zatim zapravo učiniti da ta agencija u potpunosti napusti Grčku. Mi nećemo to dopustiti. Mi ćemo i dalje raditi ruku pod ruku sa nadležnim tijelima na Kreti, e, kao što to i činimo i kao što sam ja to i činio već od 2012. godine kada sam bio e, zastupnik e, iz Irakliona. Ta agencija će ostati tamo, neovisno o tome što je Misa rekla kao agencija i zbog toga ću glasiti protiv

su spravljena na dolazećem referendumu o Brexitu su neodgovorni. E, ja, meni je najviše stalo do moje izborne jedinice. Sjever je neto primatelj e, financijskih sredstava Europske unije u, u iznosu od 3,5 milijardi. Obrazovanje i mnoga druga područja sva imaju korist od europskih financijskih sredstava međunarodne organizacije e, kažu da će doći do smanjenja gospodarskog rasta kako na sjeveru tako i na jugu ako dođe do Brexita. Naš e, predsjednik vlade je pokušao jako napuno raditi na tome da privuče ulaganja kako bi mi mogli raditi za svih 500 milijuna europskih građana. Naši poljoprivrednici ovise o tome i zalažu, zalažu se isto tako i za uh, jedan sustav uh, e, flat rate Euroskeptičari neumoljivo to iskorištavaju, a ja vam mogu reći da Shane Fein to ne čini. Hvala vam. Buenas noches, gracias señor presidente. La semana pasada cientos... Hvala vam gospodine predsjedavajući. Stotinjak osoba je prošle godine došlo u Kastilju kako bi kako bi tamo prosvjedili protiv krajnjeg skladišta za nuklearni otpad. Dakle, to je bilo u de Dekanjas. E, rečeno je da Španjolska ne poštuje e, svoje ugovore. Zatim isto tako postoje neki elementi koji su e, sastavni dio jednog izvješća. No, španjolska vlada je ipak odlučila tamo izraditi skladište za nuklearni otpad bez ikakvih jamstava, bez ikakvih e, jamstava za sigurnost građana. A mene zanima je li Kastilija isto Europa, može li si Europska unija, zamislite da ima jednu tako visoko rizično skladište usred Europske unije, a da o tome ništa ne kaže, nema razloga zašto bismo mi skladištili otpad sa čitavog kontinenta kod nas. Hvala vam. E- Europski sud pravde je rekao da Njemačka nema pravo ehm, odaslati e, mađarske državljane i druge državljane ako se ne dopušta da um, se ne dokaže da te države nisu sigurne za njih. Ako ne možemo treće države uh, poslati u njihove zemlje, onda ne možemo to učiniti za britanske države. Mnogi kažu da u grčkim, u španskim i mađarskim zatvorima vladaju neljudski E, uvjeti, da ne velim samo tri. Ja ću sada e, pisati našem ministarstvu, ja ću tražiti da se ne e, pošalju naši građani u bilo koju državi članici gdje bi moglo doći do ljudskog postupanja prema njih ili do neljudskih uvjeta u zatvorima. Veliko bitan je potreban sporazum o ekstradiciji koji će zaštititi naše vlastite građane pod našim vlastitim zakonodavstvom. To možemo učiniti samo ako smo izvan Europske unije. Hvala. Gospodin Sonebon. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, kolege i kolegice. Luđak sa Bospora, tako mi eh, ljubazno nazivamo Erdogan u Europskom parlamentu, je opet svoju aferu. Naime, sada je tražio da se obustavi jedan projekt za e, izradu koncertne dvorane u Destenu, e, zato što je orkestar planirao predstaviti jedno dijelo vezno uz armenijski genocid i zatim je taj orkestar e, odredio da će promijeniti iz tekst tekst da će promijeniti tekst tako da ukloni riječ genocid. Ali ja bih njima savjetovala da zapravo ne koriste tu tuđicu genocid, nego da koriste njemačku riječ za to isto, jer mi smo dobro poznati s tim pojmom. Tursku nekako ne možemo kontrolirati i stoga bih ja zamolio da ovaj svoj stogodišnji ritam, jer izgleda u tom ritmu izvode genocide, da ipak prekinu, jer sada vidimo kakva je situacija u Turskoj s Kurdima. Nažalost, evo moram reći da trenutno ne planiram otići na ljetovanje u Tursku. Gospođa Mecola. I ċertezza ta' aċċess għall-internet li jkun faċli, veloċi u ta' min jorbot fuqu fost il Pristup brzom sigurnom i pouzdanom internetu jedan od glavnih stupova europske digitalne agende. Čini se da je došlo do napretka kako bi imali veću pristupačnost internetu sa konkurentnim cijenama. No, mi dalje čujemo da se mnogo klijenata žali na pružatelje usluge, jer postoji razlika između e, brzine koju reklamiraju i prave brzine. Dakle, ljudi očekuju da će platiti cijenu za određenu brzinu, a zatim dobiju samo trećinu te brzine pružatelji usluga bi trebali biti obvezani potrošačima reći realnu brzinu skidanja sadržaja sa interneta. To bi bio dobar korak, ali mi želimo da zapravo komisija vijeće primjenju ono što je sada na papiru. Internet je ključne važnosti za naš današnji život, mi smo jako ovisni o njemu i zbog toga sam ja pripremila jednu pismenu izjavu za veću zaštitu potrošača kada je riječ o internetu. Uspjeli smo ukloniti pristobe o roamingu, to će se uvesti sljedeće godine, a sada mi mislimo da bi ovakve promjene trebalo uvesti u taj isti sektor. Hvala. Zastupnik Tokiš. Gospodine predsjedatelju, jedna rumenska obitelj Marijusa Bodnariua od prošlog studenog prolazi kroz velike tegobe, što je dovelo zapravo do vala reakcija u našoj zemlji kao i u Europi. Mjere koje su službe socijalne zaštite upotrebila u ovom slučaju dovele se do toga da je obitelj proglašena nesposobnom za obrazovanje svoje djece. Djeca su im na silu oduzeta i udomljena kod udomitelja. Očito je da je tijela e, zaštite u Norveškoj pogrešno tumače zaštitu djece i krše i zlopotrebljavaju zakon te brutalno e, razaraju obitelji i ovu obitelj koja djecu smatra poklonom od Europski parlament mora poduzeti aktivnosti protiv e, protukršćanskih ispada u Norveškoj koje, uništavaju obitelji. Mora također djelovati što je brže moguće kako bi se ponovno ujedinila obitelj Bodnariju. Zastupnica Makovaj. putem do Brisela, kao i svi drugi premijeri, gospoda Juncker, Schulz, Tusk, koriste posebne letove, pa bih voljela zamoliti da barem jednom putujete kao običan svakodnevni putnik. Polazite sve sigurnosne provjere, oružane vojnike, jer vjerojatno ćete do kraja zaplakati koliko ste bespomoćni i u kojem položaju se Europa zatekla. Zapitat ćete se jesmo li željeli doista ovakvu Europu? To osjećaj koji svaki dan tisuće ljudi prolaze kada lete iz Brisela. No ti ljudi ne mogu mnogo učiniti kako bi previjenili situaciju, dok vi, gospodo Juncker, Tusk, Schulz, možete nešto učiniti. Molim vas, pobrinite se da izbjeglice iz Sibije, Sirije, Libije i druge i drugih afričkih država više nemaju razlog e, za bježanje iz tih zemalja zbog toga što europska vanjska politika samo pogoršava situaciju vezano uz izbjeglice i pogršava ekstremizam. Zastupnik Đirek. Hvala vam. U posljednje vrijeme slušamo aktivnostima predsjednika Putina i to u slučajevima kada želimo ukazati na to kako se Europske, Europska unija mijenja. No, kada, Europska, kada Rusija pokušava ukloniti Međlis, predstavničko tijelo Tatara, francuska vlada poziva ruskog predsjednika na službeni državni posjet Francuskoj. Ta pozivnica ne samo da je znak tradicije, već znak smjera u kojem se mainstream Europske unije danas kreće. Sljedeća govornica, zastupnica Harkin. Hvala vam predsjedatelju. Predsjednik Juncker rekao je da bismo trebali imati jednaku plaću za jednaki rad kao i povjerenica Thyssen i većina europskih građana doista želi vjerovati da je jednaka plaća za jednaki rad zajamčena na europskoj razini. Međutim, u Irskoj imamo dvo, dva razreda e, plaćanja gdje njegovateljice, učiteljice u vrtićima i druge imaju, ako su iskusnije, veću plaću, a ako su manje iskusne, nižu. Oni koji su počeli podučavati nakon veljače 2012. dobivali su preko 1000 eura manje mjesečno usporedbi sa onima koji su počeli prije 2012. Pisala sam komisiju, oni su rekli da nema europskog zakonodavstva koje je primjenjivo na platne razrede. ali rezultat takvog diskriminatornog pristupa jest da u Irskoj nemamo jednaku plaću za jednaki rad tijekom cijele eh, karijere. Kako možemo učiteljima koji zarađuju 120 tisuća eura e, manje kroz 40 godina e, rada reći da je to nešto što je zajamčeno prema europskom zakonodavstvu? Ne možemo. Hvala. Zastupnica Zahvaljujem predsjedatelju. Mary Boyle je najduži slučaj nestanka djeteta iz 77. godine, a čovjek za kojeg se vjeruje da je odgovoran za nestanak još uvijek živi u toj istoj zajednici i nikada službeno nije niti priveden na ispitivanje jedan viši političar navodno izravno intervenirao i to je dovelo do jednog od najgorih slučajeva policijskog zataškavanja koje smo doživjeli u Irskoj. Prije gotovo godinu dana dovela sam e, sestru Blizanjkinju meri koja je tražila pravdu ovdje u parlamentu. Stavak drugi povelja temeljnim pravima jamči pravo na život. Šestogodišnje meri njoj je to pravo oduzeto. Također, tom poveljom zajamčena jednakost pred zakonom, što također Mary nije dobila. Do danas nije nikakva istraga, niti istražno povjerenstvo povedeno oko ovog slučaja. Čak se o tome nije nikada niti raspravljalo u Irskom parlamentu, zbog čega sam prisiljena danas to pokazati ovdje. Irska država iznevjerila je šestogodišnju Mary Boyle. Hvala vam, zastupnik Hvala vam. Europska komisija i Španjolsko ministarstvo rade na razrišnici za 2016. i traže od svih autonomnih regija da poradi na svojem poreznom sustavu. Autonomne regije odnose gotovo 50% troškova socijalnog osiguranja, u Kataloniji oko 70% i rezovi koji se trenutno predlažu Kataloniju bi koštali oko 70 milijardi eura. Dakle, Očito je da se mora uspostaviti proračunska ravnoteža, ali ne može se prihvatiti rezove o socijalnim uslugama, zdravstvu ili obrazovanju. Zbog čega španjolska vlada ne razmotri alternativne metode? Ministarstvo kulture samo po sebi nema nijakve svrhe ukoliko autonomne regije imaju svoju odgovornost za ove, ova područja. Zastupnik Korvin Mike. Kada Turska, gospođa Ebru Umar, novinarku zadržava i ispituje, mi smo time zgroženi. Zbog toga što je ona vredila turskog predsjednika. No, on je najavio da će se boriti protiv ovakvih slučajeva iako nas čudi zbog čega je njemačka vlada pristala na optužbe protiv gospodina Bermana. Zbog čega njemačko tužiteljstvo nije dobilo uputu da ne kritizira poljskog predsjednika u svojem listu Tageszeitung. Naime, vlada je rekla da su takvi slučajevi neustavni. Postavlja se pitanje zbog čega gospodin Martin Schulz izbacio gospodina Senadinosa iz doma koji je jednostavno citirao jednog arabskog povjesničara. Dvostruki standardi nisu prihvatljivi, a uz to Europsku uniju je potrebno uništiti. Gracias. Señor Gospodin McAllister. Mr. President, ladies and gentlemen, I... Dame i gospodo, subotu sam posjetio Beograd kako bih um, se pozbavio parlamentarnim izborima u Srbiji. Važan je signal da jasna većina Srba glasila za proeuropski tok i smjer svoje zemlje. Reformni program um, Beograda omogućio je znatan napredak kako u regionalnoj suradnji, tako u odnosima s Europskom unijom. Srbija se sada može sredotočiti na provedbu gospodarskih reformi, osnaživanja vladavine prava, reforme javne uprave i jamčenja medijske slobode. Europa je suočena sa izazovnim vremenima, a glas Srbije je važan u definiranju budućnosti našeg kontinenta kako bismo Srbiji pomogli da nastavi na svom putu ka Europi, ja vjerujem da bi temeljna poglavlja 23. i 24. koja se bave pravosuđem i temeljnim pravima, te pravosuđu, slobodom i sigurnošću, trebali biti otvoreni što je to prije moguće. Hvala. poput 30 milijuna drugih diljem svijeta, šokirana sam bila terorističkim napadom u Njemačkoj prošli tjedan. Kao jedina izabrana parlamentarna zastupnica iz zajednice Sika, nudim doista sučut svima koji su ozlijeđeni. Niti jedna vjera, niti religijska skupina zajednica ne bi trebala biti e, meta ovakve vrste. Neshvatljivo je zbog čega radikalizirani mladići žele mjesto obožavanja učiniti metom. Religija koja hlarani galadna i udomljava beskućnike, ja samo mogu pretpostaviti da je njihov cilj bio sjeti nepovjerenje među nama. Sada je od ključne važnosti da njemačka tijela vlasti brzo djeluju i uhvate se u koštac sa počiniteljima, kako ne samo da bi umirili Sike i druge, već cijelu Europu da bilo kakva prijetnja se doživljava ozbiljno, jednako ozbiljno kao bilo koji drugi teroristički zločin do kojeg je došlo u Europi. Hvala. Gospodin Pimento Lopez. Hvala vam. Latinska Amerika i Karibi suočavaju se sa teškim vremenima pregovori između Kube i SAD-a nastavljaju se, a pokušava se privesti kraju blokada koja je već desetljećima na snazi Također napreduje se i na mirovnom procesu u Kolumbiji, no Europska unija tome ne doprinosi jer FARC nije skinut sa popisa terorističkih organizacija. I dalje dolazi do kapitalističkog oplitanja u demokracijama Južne Amerike što dovodi do daljne destabilizacije u tom dijelu svijeta. Do toga je došlo i u Brazilu i u Venezuela. Još jednom upućujem solidarnost svim ljudima koji se suočavaju sa najvećim tragedijama nakon potresa u Ekvadoru koji je odnio velik broj života i ta zemlja trenutno treba humanitarnu pomoć Europske unije. Hvala. Zastupnik pospješio. Hvala vam. Ja bih se nadovezao na gospodina Štefaneca. Dakle, direktiva o oružju. Željela bih pitati gospođu povjerenicu. Žele bih odnosno zamoliti da se pozabavi sa ovim vrlo osjetljivim pitanjem jer znate koliko je nezadovoljstvo u državama članicama, primjerice u Češkoj, jer Češki parlament je odbio taj prijedlog direktive, pa bih želio zatražiti Europsku komisiju da ponovno razmotri da li su sve odredbe te direktive nužne kako bi se borilo protiv terorizma. Zamolio bih da se izbrišu odredbe koje zapravo su upućene, usmjerene samo protiv zakonitih nositelja oružja. Zastupnik Buda. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja želim ukazati na jedan vrlo opasni fenomen koji se širi u državama poput Rumunjske, državama Istočne Europe. Radi se o timanju poljoprivrednog zemljišta. E, to čine strani e, strana poduzeća koji su špekulanti, koji iskorištavaju niže cijene zemljišta tamo, tako da se trenutno 40% poljoprivrednog zemljišta u Rumunskoj nalazi u rukama stranih poduzeća koji nisu, poduzetni, koji nisu poljoprivrednici. Posljedice su veliko, velike e, poduzeća moraju zatvarati, poljoprivrednici odustaju od svog posla. Te, zemlje, zemljišta se, na, se ne obrađuju i tu se zapravo radi samo o uzimanju fondova iz Europske unije, a ne radi se o pravom razvoju tih zemljišta. Europska unija ne smije zanemariti to i treba hitno djelovati kako bi se to ponovno usmjerilo u na legalne puteve. Hvala. Zastupnik Gospodine predsjedatelju, kao i uvijek, ja sam posljednji koji se drži na nogama, no e, dotaknuo bih se jedne vrlo važne teme. Ovo često zaboravljamo u našoj trenutnoj raspravi koja se tiče migracije, no mislim da se svejedno radi o nečem važnom. Radi se o psihološkom zdravlju izbjeglica. Ljudi koji bježe iz ratom razoranih područja i koji su svjedočili umiranju njihove rodbine zlostavljanju Asadova režima, a sada su izloženi daljim traumama nakon što su stigli u Europu. Zbog toga bih želio pozvati gospođe povjerenice, s obzirom da ste vi jedina ovdje još prisutna, da prekinemo sve rasprave koje nisu važne, već da se pozabavimo onim važnim stvarima, stvarnim problemima, jedan od kojih je i problem integracije izbjeglica. Hvala vam. Zahvaljujem. Sljedeće zasjedanja počinje sutra ujutro, četvrtak 28. travnja u 8.30. Dnevni red na raspolaganju na web stranicama Europskog parlamenta, a zahvalio bih komisiji i povjerenici što je bilo s nama ovdje.